So, ladies and gentlemen, Poštovane dame i gospodo, zamolio bih one da koji žele napustiti dvoranu da to i učine. Hey Nacho, I'm not Neću započeti sa sastankom dok e, svi ne sjednete na svoja mjesta. E, to također e, vrijedi i za kolegicu Long. Evo, uz malo kašnjenja nastavljamo dalje. Pozdravljam gospodina Kolina Šiklunu koji je zamjenik glavnog direktora EASE te zadužen je za Bliski istok i Sjevernu Afriku. Pozvali smo vas jer želimo iskoristiti priliku da s vama razmenimo mišljenja o po, političkom stajalištu odnosno Europske unije i Sinije te pitanju koju ulogu može imati Europska unija imajući na ženevski postupak te također kada je riječ o e, poticanja Asadovog režima da podržava demokratske postupke. Dakle, Nadalje, ono što je primjetno jeste da se ponovno otvaraju poslanstva i predstavništva u Damasku, da se normaliziraju odnosi između Sirije i e, nekih e, zemalja Arabske lige. E, I isto tako, mislim da se ovo je vrijeme zapravo gdje postoje određene nesigurnosti kada je riječ o ženevskom postupku, kada je riječ o tome na koji način poticati i provođenje demokratskih i procesa. Moramo to sagledati u kontekstu e, samog sigurnosnog konteksta i situacije u e, Siriji te e, svih onih naruženih znaka koje podupire i Iran. Dakle, ono što zapravo sada tražimo, tražimo veću kondicionalnost kada je riječ o siri demokratskim postupcima, nadalje kako, e, kako pružiti e, podršku civilnom društvu i se također pitanje e, Turske njihove uloge u daljnjem postupku, što se može zapravo očekivati i od Arabske lige, pogotovo kada uzmemo u obzir celokupnu situaciju. Dakle, evo, nekoliko pitanja s moje strane, mislim da će kolege imati znatno više pitanja, ali prvo riječ imate vi. Hvala gospodine predsjedavatelju i hvala vam na ovoj mogućnosti da razmjene mišljenja sa <clears throat> ovim odborom. Da, znam da kasnimo, stoga ću pokušati biti kratak, jer mm, mnogo toga je poznato. Pokušat ću pristupiti ovom pitanju e, kroz tri dijela. Prvo, dati nekoliko ažurnih informacija o samoj situaciji, pa kao drugo, zagledati politiku Europske unije, te poziciju Europske zajednice i treći dio pripreme za treću brisarsku konferenciju o Siriji situacija u Siriji. E, dakle, mnogi će okarakterizirati situaciju u Siriju kao jednu situaciju koja se polako normalizira. Može to da je to istina, možda istina je da je manje borbi na e, samom teritoriju Sirije, manje nego što je bilo prije. Međutim, situacija je takva da ne možemo govoriti o normalno, normaliziranom stanju. Jedan od najnovijih događaja, a ima veliki značaj, jest najava SAD-a da će povući svoje snage iz, eh, sa sjeveroistoka Sirije. E, još uvijek nije u potpunosti jasno u kojoj mjeri i odnosno kada će se to dogoditi. Međutim, učenake te odluke već osjetimo na e, terenu. Kao prvo imamo tu snage, dakle oni koji su podržavali, e, podržavao SAD nalaze se u situaciji gdje zapravo moraju pronovo procijeniti svoju, svoj položaj te također poduzeti određene, određene mjere. I sad se postavlja pitanje hoće se ponovno uspostaviti kontakte sa režimom koji je prethodno bio njihov neprijatelj. Nadalje imamo tu situaciju koja zapravo eh, se tiče ISIS-a i svih onih eh, ekstremnih eh, sila. Dakle, situacija, znamo kada je, dakle, situacija gdje je ISIS okupirao određene teritorije u Siriji imamo dakle, određene grupacije koje zbog ove odluke ponovno sada jačaju i dobivaju na snazi. E, nadalje, dakle, ono što sada jača sa e, režim jeste i ova odluka SAD-a. Jer ono što sada imamo jeste imamo zapravo određene rivale e, u Siriji koji sada je pitanje na koji kako će se pozicionirati dakle, osužene snage SDA koje su tu zapravo trebale biti zreći faktor, zapravo više neće biti, odnosno uskoro će napustiti. Što to znači? To znači da zapravo se jača pozicija režima njihovih, eh, svih onih koji ih podržavaju, dakle Irana i eh, Rusije. Još uvijek nije u potpunosti jasno kako eh, će se povlačenje američkih snaga zapravo uistinu odraziti na situaciju na terenu. Možda ćemo sljedeći tjedan imati nešto jasne informacije jer da će e, sljedeći tjedan u vašem su održala sastanak e, koalicije u kojoj je Europska unija imala vrlo značajnu ulogu Zada da Mi smo uistinu e, radili na jednom paketu mjera koji treba biti predstavljen na sljedećem sastanku koalicije. Međutim, provedba tih mjera ovisi o našoj mogućnosti da pronađemo partnere na e, licu mjesta. To treba biti, jedan od partnera treba biti i SAD. Dakle, postoji sad određene dvojbe na koji način će se sve to moći provesti. Isto tako, rekao, dakle, rekao sam e, da je manje e, bitke, manje borbi, međutim, situacija je podjednako fragilna kao što je i bila prethodno zahvaljujući mm, mm, sporazumu koji je postignut između Rusije i Turske mm, spriječene su e, određene e, krize. Tu je Europska unija e, imala određenu ulogu zagovornika, ali sporazum je postignut između Turske i Rusije. Dakle, spriječena je velika humanitarna kriza. Međutim, rizik da se situacija pogoša još uvijek je realan. Spomenuli ste, gospodine predsjedavatelju, um, da tu postoji trend normalizacije, odnosno uspostavljenog um, mirnog stanja u arapskom e, svijetu. Um, da, vidjeli smo otvaranje veleposlanstava u Damasku, e, isto tako da su uspostavljene i zrakoplovne linije, održavaju se sastanci, pa i prošli tjedan e, je održan ekonomski forum u Dubaju. Dakle, sve su to zapravo um, događaji koji ukazuju da se kreće putem stabiliziranja, odnosno normaliziranja stanja. Um, sada zapravo imamo ovu novu situaciju sa SAD-om, a mi smatramo da s obzirom na sve to u ovom trenutku teško je postići stabilnu situaciju. Dakle, ono što ovdje imamo je zapravo da e, režim nije nikakvim, ne pokazuje ni na koji način da se želi uspostaviti kontakte, odnose sa međunarodnom zajednicom. Dakle, žele sve bez, a da ne daju ništa za Ono što mm, mi nastavljamo, nastavljamo prenositi i jasnu poruku. SAD je ovdje donio odluku kada je riječ o odnosima sa Sirijom na njima je da odluče hoće li um, na, dakle, na Arabskom svijetu je da odluče hoće li ponovno Siriju primiti u Arapsku um, ligu ili ne. Imamo tu i sastanak u Briselu u eh, ponedjeljak i tu će od odluka, ali isto tako imamo i druga događanja tijekom veljače i to su sve prilike eh, koje možemo iskoristiti da prenesemo svoju jasnu poruku eh, arapskim zemljama. Unatoč mnogim izazovima i unatoč raznim incidentima i na terenu i bilo gdje drugdje, pozicija Europske unije ostala je jaka. I nije to zapravo sam rečeno način načelnoj, načelnom stajalištu, nego isto tako kada je riječ i o političkom e, stajalištu. S jedne strane, e, naravno, ne ulazi se u e, rekonstrukciju, u bilo kakve postupke dok se ne uspostavi jedna Mm, zadovoljavajuće okruženje u skladu s ženevskim postupkom, a s druge strane tu je otvoreno pitanje povratka i izbjeglica. I to pitanje je vrlo kontroverzno. Naravno, mm, složit ćete sa mnom da mm, želimo da se izbjeglice vrade svojim domovima i oni to žele. Međutim, taj povratak mora biti u smješten u odgovarajući kontekst. Dakle, povratak koji će biti dobrovoljan, sigurno siguran i e, na human e, način. Dakle, postoje određene uvjeti koji moraju biti ispunjeni i kada mm, vidimo da su ti uvjeti ispunjeni, mislimo da je onda vrijeme za povratak izbjeglica. Međutim, ono što tražimo, tražimo dokaze za to. Jer ono što vidimo trenutno na e, samom terenu e, imamo, zapravo govori upravo suprotno. Imamo zakone koji, na temelju kojih se oduzima imovina e, izbjeglicama, onima koji su napustili svoje domove, oni koji se vraćaju, bivaju zastrašivani ili slično E, dakle, mi nismo u potpunosti uvjereni da su ispunjeni e, svi uvjeti za povratak izbjeglica u seriju. Dakle, mi zadržavamo, ostajemo pri stajalištu koje je vijeće usvojilo u travnju 2018. godine. Vodili smo cijeli niz rasprava za zemljama članicama, to stajalište je uvijek iznova potvrđeno i tako isto tako imali smo raspravu o tome i E, na neformalnom sastanku ministra vanjskih poslova i ne vidimo nikakvu potrebu za e, promjenu e, našeg političkog stajališta. Možda nekoliko riječi i o ovoj trećoj konferenciji u Briselu. Dakle, mi smatramo da je vrlo važno održati ovu konferenciju, pozvati iste sudionike koje smo pozivali i u prošlosti, te se fokusirati ponajprije na političke aspekte uzimajući u obzir procese UN-a, stavljajući težište na humanitarne aspekte, situaciju izbjelica u Siriji izvan, um, u drugim zemljama domaćama, te isto također među obzir i odpornost onih društava koje su prihvatile izbjeglice. Dakle, ono što želimo, želimo dijalog, e, dijalog e, koji će, i također sastanak koji će prethoditi e, samom ministarskom sastanku, te također među osam želimo se posvetiti i u ulozi žena u cjelokupnom postupku. Toliko s moje strane. Hvala gospodine Žigluna na ovom uvodu, a sada slijedi razmjena mišljenja. Imam tri javljanja za riječ. E, Gospodine Pranjo, Bihler i Valero. E, jesam li nekoga previdio? Gospod, dobro, gospođa Lalong. E, dakle, ja također. Time zatvaram onda popis govornika. A za riječ ima gospodin Parnjo. Hvala, gospodine pomoćniče direktora. Prije svega, dopustite mi da kažem nešto o e, vašoj intervenciji koja pokazuje da smo ušli u e, situaciju koja je i dalje teška nakon što se malo smirila. Dakle, trenutno smo politički gledano u situaciji gdje ništa nije riješeno. Eh, vi ste rekli da to predstavlja veliku opasnost. Međutim, ono što niste spomenuli je stanje Kurda u Siriji. Eh, oni štite narod i svi znamo da su oni eh, naši najjači saveznici na terenu protiv daješa. Čini se da je to na neki način e, stavljeno na stranu s obzirom na američki sporazum i s obzirom da Turci e, njih doživljavaju kao prijetnju na jugoistoku. I s obzirom na to govori se o kurdskom e, protektoratu u Siriji i Turci e, žele uvesti svoju vojsku e, na područje koje kontroliraju Kurdi u Siriji. Naravno, s obzirom na to da se to događa pred našim vratima, trebamo razmišljati o situaciji s Kurdima. Predsjednik Macron je već o tome govorio, ali postavlja se pitanje da li je turski predsjednik Erdogan e, sugovornik e, u kojeg možemo vjerovati. Isto tako, e, kad govorimo o novoj fazi, kako na neki način u toj novoj fazi promicati sigurnost Kurda. Hvala. Merci, Hvala gospodine direktore. Ja imam jedno pitanje e, Dakle, što je s gradom e, Dedlibom? Najveći ekstremisti su osvojili taj grad. Što mislite, što će se sada e, dogoditi s tim gradom? Isto tako, ne mislite li da da Dakle, ne mislite li da bi bilo zanimljivo uh, Europi obnoviti veze s uh, Asadovim uh, režimom kako bi, ako ništa drugo, spriječili oslobađanje daješovih zatvorenika koji su sada u kurdskim zatvorima? jer to predstavlja doista pravu opasnost za Europsku uniju. Um, nekoliko tisuća džihadista bi moglo biti oslobođeno i ako ne bude kontakta e, s režimom, ne izlaže li se Europa velikoj opasnosti? Hvala. Hvala. Thank evo imam tri pitanja na posljednjoj konferenciji, dakle, je obveza za 3,5 milijuna eura, dakle, smatrate li da će i ove godine biti ista e, obveza? E, pa isto tako, vi ste jasno naglasili da se pomoć za obnovu može dati samo e, omogući dobra politička transformacija. Međutim, kada govorimo o pružanju pomoći. Može li se tu zapravo napraviti razlika između pomoći za obnovu i humanitarne pomoći? I treće pitanje, dakle, odgovornost za ratne zločine. Na koji način Europska unija i zemlje članice, što one mogu poduzeti da se ratne zločince izvede pred sud? Hvala. Hvala. Gospodin Valero, izvolite. Gospođo Valera. Hvala. Da, e, u, u drugom odboru danas smo vodili raspravu obravo o Siriji i zajedno s kolegicom iz Sede prije Božića sam bila u Turskoj, bili smo u ministarstvu obrane, govorili su s mnogima, govorili smo i s iz e, Sirije. I zapravo bilo se smjesno što e, Erdogan želi. On ne želi isprisati teroriste, on želi sebe niti o stana, odnosno Sirije, žele uništiti zapravo svi oni koji su se borili protiv Daješa i tako dalje. Dakle, ono što mene zanima jest što Europska unija kaže o tome. Zapravo ne čujemo ništa. Dakle, mi zapravo smo više manje, više manje šutimo kada je riječ o tome. Nadalje, što Europska unija e, misli o ovoj e, pofezoni koju Erdogan želi ovdje napraviti. Zapravo, što e, s time? Nadalje, vi ste rekli da daješ jeđa. To je ono što je također smo čuli prošli tjedan tijekom zaslužanja i oni su zapravo najveći pobjednici u ovoj situaciji. Dakle, oni dobivaju sve više te moći. Gospođa Lalong je govorila i o stranim borcima koji su u zatvorima e, Međutim, ali imamo tu zapravo i europske građane. tu je pitanje i djece. Zapravo, mnoga djeca iz zapravo Europe žive tamo. Što učiniti? Što se može učiniti? Da se spazi, da ih se vrati što Europa može učiniti da riješi pitanje ove djece. Hvala i evo, još nekoliko riječi s moje strane. Imam vrlo specifično pitanje. Kolege iz Gruzije su me pristupili ovaj tjedan i iznijeli su e, svoju zabrinutost ve, zato što je Sirija priznala dva e, teritorija koje je okupirala Rusija. Dakle, e, postoji li tu nekakva strategija EAZ, e, odnosno može li se pozvati Azada da opozove ove odluke. Dakle, će li to biti sastavni dio naše poruke? Hvala, hvala na ovim postavljenim pitanjima. E, to su neka pitanja koja si i sami postavljamo, volio bih da imamo sveobuhvatne odgovore na njih. Međutim, pokušat ću odgovoriti na ova pitanja što bolje mogu. Kad je riječ o Kurdima, dobili smo dva pitanja koja se odnose na e, različite aspekte e, ovog pitanja. Prvo, ono što nas najviše brine je zaštita kurdskih civila. I jasno smo iznijeli u interakciji s svim akterima da težište treba staviti prije svega na zaštitu civila. Naravno, neki akteri su e, zainteresirani zainteresiraniji za neke druge kategorije e, kurdskog stanovništva i javno naglašavaju kako bi se oni pozabavili tim pitanjem kao što ste i vi sami rekli. Kao što ja bih rekao da postoji različit pristup ovom pitanju od strane različitih država. Mislim da se možemo dogovoriti oko toga da zadržimo naš angažman s različitim akterima, primjerice s Turskom, kako bi se izbjegle jednostrane aktivnosti, pogotovo one koje bi utjecale na humanitarno stanje na terenu. Pitanje vezano uz tampon zonu je pitanje na koje ću dati jedan osobni odgovor. Prema mom mišljenju, taj prijedlog Turske je dosta sličan e, prijedlogu e, zone za deeskalaciju koju je Rusija predložila za druge dijelove Sirije. Vidjeli smo kako je to funkcioniralo. Taktika je bila ne dovesti do deeskalacije, već dovesti do maksimalne eskalacije. Pa samim time, ako je ona maksimalno eskalirala, nema drugog izbora, već da deeskalira. A to je posebno bitno za e, granična područja gdje žive Kurdi. Također je spomenut Idlib i slažem se da ga je El Nusra preuzela više manje. Postoje neki programi e, koje smo provodili i morali smo ih e, obustaviti u tom gradu, u njegovoj okolici, jer surađujemo s našim sugovornicima i lokalnim vijećima. Međutim, velik dio tih lokalnih vijeća je sada e, preuzela Al Nusra, El Nusra ili njihovi suradnici. Mislim da je situacija neodrživa. Postoji postoji vjerojatnost da režim zbog distrakcija na sjeveru će se usredotočiti baš na Idlib i da će vratiti svoju kontrolu nad e, Idlibom. Ne nužno bez otpora, ali vjerojatno e, režimu neće biti baš pretjerano teško ponovno ga osvojiti. Zatim je postavljeno pitanje naše kontakta e, s Asadovim režimom u vezi s oslobađanjem džihadista. Mislim da za to ne postoji puno volje, pogotovo s obzirom na to da ranije tijekom sukoba je sam, As, e, sam Asad oslobodio niz džihadista iz svojih zatvora i doprinio je sam u velikoj mjeri ovakvom e, stanju s kojim smo se kasnije morali suočiti. Kad je riječ o briselskoj konferenciji, postavljeno je pitanje o obvezama, odnosno obećanjima. Naravno, morat ćemo tu povećati angažman, jer kad pogledamo potrebe na terenu, one se ne smanjuju, već rastu, pa se nadamo da će e, međunarodna donatorska zajednica povećati e, broj obećanja, financijskih e, obećanja u odnosu na prošlu godinu. U pravu ste kad ste spomenuli sivo, postojanje sivog područja između humanitarne pomoći i određenih vrsta obnove, ali kolege koji se bave humanitarnom pomoći e, doista paze na to kako provode, kako rade u tom, u tom kontekstu i jasno je da humanitarna pomoć i hitne situacije dobivaju prioritet u Siriji. Spomenuta je odgovornost, to će također biti jedna od e, tema na kojoj će se govoriti na trećoj briselskoj konferenciji. E, to je bio slučaj i e, u prošlosti. Dakle, imali smo popratna događanja koja su se bavila tom temom i na prvoj i drugoj briselskoj konferenciji. Ova godina neće biti iznimka. Zatim je postavljeno pitanje o Daješu i europskim građanima i prije svega djeci. E, to je u nadležnosti prije svega država članica kako e, rješavaju pitanje vlastitih državljana. Mislimo da kad je riječ pogotovo o djeci, da ne bi trebali odmagati. Možemo, možemo pomagati reintegraciji u normalni život, u europska društva i treba im pomoći da nadiđu traume koje su doživjeli e, tijekom života u Siriji, u područjima pod okupacijom Daesha. E, surađujemo s pojedinim državama članicama u tom smislu. I na kraju pitanje e, priznavanja Južne e, Osetije Abhaze od strane Sirije. Surađujemo s Gruzicima, iako su kontakti sa Sirijom na nižoj razini, mi smo im prenijeli poruku da mi mislimo da to baš i nije od velike pomoći. Hvala. Hvala što ste došli, puno sreće u poslu i želimo puno uspjeha tijekom e, treće briselske konferencije. Ja sam e, bio suorganizator e, prošle briselske konferencije i vidio sam veliku posvećenost organizatora. E, mislim da odmah, odmah možemo prijeći na petu točku. Je li e, Joao Valede Almeida ovdje? Čekali vani? Can somebody check? Where is he? Item Peta točka dnevnog reda, velika nam je zadovoljstvo pozdraviti e, veleposlanika Europske unije pri Ujedinjenim narodima, Joao Valea de Almeidu. i doista nam je zadovoljstvo e, ugostiti nas još jednom u našemu odboru. Na početku bih samo vam osobno htio zahvaliti e, što ste organizirali sjajno putovanje za članove e, ovog odbora u New York u rujnu prošle godine. Mislim da je taj posjet bio iznimno e, uspješan, pogotovo jedno satni razgovor s Antonijom Gutjerešom. Vjerojatno znate da smo pozvali gospođu Merniju Mariju um, Espinozu koja će biti predsjednica 71. Um, opće skupštine Ujedinjenih naroda. Um, od vas bismo htjeli čuti što je novo u un Izvolite. Hvala gospodine McAllister, dragi predsjedniče, uh, dragi eurozastupnici, članovi AFETA, E, doista mi je čast e, što sam opet ovdje. Ja sam odlučio da ću svake godine tijekom svog četverogodišnjeg mandata doći e, k vama. Znam da je kasno poslijepodne da nemam puno vremena pa ću telegrafski izniti uvodne napomene i uvijek se veselim uobičajenoj razmjeni gledišta sa svima vama. Mogu vam reći puno stvari, ali na početku bih htio reći da danas smo usred ideološke rasprave o multilateralizmu. To je ozbiljna rasprava koja je ujedno i teška. To je rasprava između onih koji vjeruju da globalni problemi zahtijevaju globalna rješenja i globalna rješenja e, trebaju multilateralni sustav koji se temelji na pravilima i onih koji vjeruju da nacionalni suverenitet E, moć e, država nacija bi trebala biti potpuno slobodna i da će se na taj način naći e, zapravo rješenja u interakciji između i u odnosu tih e, sila. Mi smo naravno za prvu opciju. Mi želimo e, multilateralni sustav koji se temelji na pravilima, na e, poštovanju temeljnih prava i vladavine prava i želimo suradnju, a ne konfrontaciju između država i naroda. Ova rasprava traje, oduvijek postoji. Trenutno smo u dosta akutnoj situaciji a razlozi su vam dobro poznati. To je prva poruka koju želim prenijeti. Ovo su tranzicijska vremena, mm, to je vrijeme na neki način prekida, a ću jako na multilateralni sustav i moj posao u Njujorku. Htio bih vam reći da način na koji ja doživljavam UN danas je da se radi o UN-u u tranziciji. E, po prvi puta imamo e, glavnog tajnika Uena koji je državljanin e, Europske unije i on je ujedno i državljanin moje zemlje, moj sudnarodnjak, ali mi je drago da je državljanin Europske unije i on provodi ambicioznu reformu bez potpore. Ta reforma donosi prve rezultate. Znači, ove godine radi se o nizu E, velikog broja ideja i inicijativa. Mi ga podupiremo. Ja mislim da stvari idu dobro, ali da bi to bilo dovršeno potrebno je uložiti više napora. I e, Europska unija ga štiti. Ako želimo braniti multilateralizam, moramo ga i reformirati. Ako želimo da UN ostane središte multilateralizma, moramo prilagoditi UN e, nove stvarnosti, situaciji e, koja prevladava danas u svijetu i koja će prevladavati sutra. E, zato je to važno. Ove godine će se otvoriti jedno jako teško pitanje, a to je pitanje financiranja i definiranja proračuna UN-a. Znam da znate, ali opet ponovit ću, Europska unija osigurava otprilike trećinu e, financijskih sredstava potrebnih za rad UN-a. Znači to dolazi od naših poreznih obveznika koje zastupate vi ovdje u parlamentu. To je jako važno. A ono što je još važno, za razliku od drugih, plaćamo na vrijeme u potpunosti i nikad e, ne bježimo od financijskih obveza. Nadamo se da će to učiniti i isto. Kad bi tome bilo tako, UN ne bi danas bio u tako teškoj situaciji kao što jest. Glavni tajnik je prije dva tjedna e, napisao koliko je ta situacija teška i pokušao je naći rješenja. Mi smo ponosni na tome što mi e, kontinuirano pružamo financijsku potporu UN-u zahvaljujući ujedno i vama koji ste nadlužni za proračun i naravno zahvaljujući naših 28 država članica. Europska unija i UN danas. Ja sam jedan sretni e, veleposlanik. E, ja nisam baš depresivac, često sam dobre volje, ali moram reći da smo dobri. I daću vam nekoliko primjera. Ujedinjeni smo, glasujemo na je isti način u 93 ili 94% slučajeva. To je nevjerojatna konvergencija u glasovanju koja traje već nekoliko godina. Postoje razlike među nama, ali uspijevamo se organizirati unatoč tome i artikulirati zajednička stajališta u velikoj većini slučajeva. To je rezultat velikih napora mog tima i naravno e, timova svih 28 država članica u Njorku. ću vam još jedan primjer, e, to je jedan od mojih posljednjih projekata, to je ono što činimo u, unutar Vijeća sigurnosti. E, kao što znate, Vijeće sigurnosti ima 15 članica. E, imamo pet stalnih članica i e, deset e, ih se bira. Imamo dvije stalne članice. Trenutno nas je pet od 15, jer imamo dvije stalne članice i tri izabrane članice. I kada sam došao u New York, postavljalo se pitanje da li mi primimo na znanje da imamo dva, tri, četiri ili pet članica u e, vijeću sigurnosti ili to maksimiziramo, maksimiziramo e, korist e, od toga kao Europska unija. Drago mi je što mogu reći da stvari idu u pravom smjeru. Danas imamo sustav putem kojega moj tim te sjedište ovdje informira svih pet država članica tako da svi u Vijeću sigurnosti govore istu stvar, naravno s različitim naglascima, ali je temeljna poruka ista. I e, tu koordinaciju širimo i na one koji su upravo napustile vijeće sigurnosti i one koji se pripremaju za članstvo u vijeću sigurnosti. E, tako da kad god imamo zajedničko stajalište, što je, e, što je dosta često, često pogotovo kad se radi o nečem relevantnom, e, tada svi veleposlanici daju zajedničku izjavu e, tako da će jedan veleposlanik pročitati u ime svih. Evo, u prošlu subotu, zadnji put se to dogodilo, kada, e, dakle, na temu e, Venezuele. Prije je to bio slučaj kada se govorilo o Bliskom istoku i tako dalje. Dakle, ne govorim samo ja kao veleposlanik Europske unije, već i drugi veleposlanici to e, čine i pokazuju da govore jednim glasom i to, to govore javnosti, odnosno medijima. To je nešto što je recentna pojava, na to smo ja, jako ponosni i to je još jedna mm, mm, ilustracija zajedništva. Još je tu jedna važna poruka koju vam uvijek e, ponavljam kada smo ujedinjeni imamo veću težinu. Puno je manja naša težina, naš utjecaj kada smo podijeljeni. I to je jako važna poruka koju volim prenositi europarlamentarcima i to uvijek govorim vama, gospodine McAllister, vašim kolegama kad dođete u New York. Ali važno je to reći i ovdje, kao i u javnim raspravama E, prije, odnosno uoči europskih izbora. Evo i s ovome ću zaključiti. Današnji svijet je kompleksan, kompliciran, teško je njime upravljati, izložen novim prijetnjama. Čak i oni saveznici koje smo uzimali zdravo za gotovo oklijevaju u pogledu e, određenih pitanja, pogotovo vezano uz E, multilateralizam. S obzirom na približavanje europskih izbora ne smijemo zaboraviti globalnu dimenziju Europe. E, važno je da europski građani e, imaju koristi od kritične mase koju postižu djelovanjem zajednički na globalnoj e, sceni. To je na korist svim državama članicama. Nadam se da će rasprava uoči europskih izbora se neće baviti samo domaćim internim pitanjima, već da ćemo e, imati e, ideju i o tome koja je globalna uloga Europske unije. I posljednja napomena odnosi se na odnose između Europskog parlamenta i moje misije, odnosno delegacije u Njorku. Veliko mi je zadovoljstvo surađivati sa svima vama, ali i s brojnim misijama iz drugih e, odbora koji su došli u Njork. Radilo se o tematskim misijama. Mom timu je to prioritet. Mi želimo e, želimo vas ugostiti, informirati, razgovarati s vama E, i kada sam bio veleposlanik u Washingtonu, e, puno puta sam imao e, priliku ugostiti vas i gospodina Broka sam imao, koji je malo prije ušao, sam imao priliku primiti u Njorku kao gospodina McAllistera i članove drugih odbora u parlamentu. E, to je jako važno. Vi možete reći stvari koje ja ne mogu, te dodati e, e, i prenositi poruku o tome kako je Europska unija globalni igrač, da Europa se drži svojih vrijednosti i želi promicati i osnaživati multilateralizam. Hvala. Hvala. Joao Valeu de Almeida imamo 35 ili 40 minuta za razmjenu mišljenja. Javili su se gospodin Salafranka, gospodin Kukan, gospodin Freud i gospodin Lohbiler. Evo, započet ćemo s njima. Gospodine Salafranka, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. I ja želim pozdraviti prijatelja Valea de Almeida. Mislim da obavljate sjajan posao u UN-u i to je tako već nekoliko godina države članice Europske unije bi u protivnom glasovale na e, različito i ono što ste sada rekli pokazuje da smo postigli značajan napredak. Gospodine predsjedavajući, e, htio bih da nam naš veleposlanik e, pri UN-u prokomentira sastanak u okviru vijeća sigurnosti koji se odnosio na, na Venezuelu, dakle on je održan prošle subote. E, mislim da se radi o raspravi koja je izrazito važna. Četvrta industrijska revolucija dovela je do političkih e, promjena Vidjeli smo da je Trump preuzeo vlast u Americi, a tu je puno populista koji su na vlasti. E, jesu li nove tehnologije način za konsolidiranje e, demokracije ili pomažu konsolidiranju režima kao što je kineski? Govorimo o novoj globalnoj arhitekturi i strategiji, pa bih htio znati da li države članice već razmišljaju o tome i kako se Europska unija može prilagoditi novim okolnostima? Hvala. Hvala gospodinu Salafranci. Salafranki. Sljedeći je gospodin Freund. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine Almeida. Uvijek je zadovoljstvo susresti se vama, bilo ovdje ili u Njurku. Vi ste Vi ste u mojim očima pobjednik. Imam dva pitanja za vas. Jedno pitanje povezano je s činjenicom da gospodin e, Kan, moj susjed, je otišao. Radi se o Brexitu jer spomenuli ste po prvi puta eksplicitno e, tu sjajnu gotovo jednoglasnost, odnosno suglasnost i dogovor država članica e, Europske unije koje su u vijeću sigurnosti. Zadnji puta kada smo bili u Njorku E, i postavio sam pitanje što će se dogoditi ako Brexit se dogodi bez sporazuma i hoće li to uopće utjecati to hoće li biti sporazuma ili ne u kontekstu um, procesa donošenja odluka u vijeću sigurnosti. To je prvo pitanje. Drugo pitanje odnosi se na novac. Spomenuli ste da ne smijemo zaboraviti da e, Europska Unija osigurava trećinu financijskih sredstava za UN. Ako sam u pravu, e, SAD osigurava još i veći udio. Jesam li u pravu? Ili otprilike isti iznos. U svakom slučaju, jeste li čuli nedavno bilo što o tome da će Amerikanci rezati e, svoj doprinos značajno ili e, s obzirom na komentare da je e, UN e, previše birokratska, nespretna i skupa organizacija. Hvala. Gospodin Lohbiler. Um, hvala i hvala veleposlaniće što ste ponovno došli u AFET i iznijeli svoju analizu. Svake godine parlament u svojoj rezoluciji kaže u jednoj točki da, da preporučujemo reformu vijeća sigurnosti. U srpnju prošle godine tražili smo da se u udvostruče napori e, da se reformira vijeće sigurnosti i to tako da se E, da se promjene pravila vezana uz e, korištenja e, veta, pogotovo kada se radi o, ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti. Mi bismo htjeli da se ta prava veta ograniče u tim slučajevima. Sad imamo pet članica u vijeću sigurnosti, a i dalje se taj proces E, blokira. Što možete učiniti da se ta blokada prekine? I nadalje, kad je riječ o krizi u Jemenu, prošle, prošli tjedan imali smo u pododboru za ljudska prava raspravu o situaciji u Jemenu i svi stručnjaci su tražili zabranu izvoza oružja, uključujući i e, dva, dvijema članicama saveza koje predvodi e, Saudijska Arabija. U američki e, e, senat je e, izglasao zakonodavstvo koje se odnosi na sudjelovanje SAD-a. Vidite li mogućnost da se iskoristi ovaj zamah kako bi se na međunarodnoj razini uvela zabrana izvoza oružja u Jemen? Hvala. Dank, Scholz. Hvala. Um, Hvala vam lijepa. Spomenuli ste čitav niz zahtjevnih pitanja i izazova pred kojima se nalazi sustav UN-a. Međutim, s obzirom na stav novog predsjednika SAD-a, kako biste ocijenili spremnost SAD-a da i dalje ima aktivnu ulogu u oblikovanju sustava UN-a u sklopu pitanja razoružanja i ostalih gorućih pitanja ili uvijek postoji pritisak iz Washingtona da se smanji angažam SAD-a i aktivno preuzima um, odgovornost za sigurnost na globalnoj razini. Drugo pitanje tiđe se klimatskih promjena. Tu je sporazum iz Katovica. Klimatske promjene su jedan od glavnih problema na kojima se usredočava na također i UN i kako to utječe na rad Vijeća sigurnosti UN-a i glavne skupštine i što to znači za Europsku uniju. Hvala. Hvala još dvoje kolega, Edvard Kukan i onda Ana Gomeš. Hvala, dobrodošli gospodine veleposlaniče. Mi svi zaista cijenimo vaš e, kompetentan rad koji se temelji na vašoj visokoj kvalificiranosti. Malo prije smo se oprašali od gospodina Stavrosa Lambrinidisa koji putuje u Washington DC kao novi veleposlanik EU-a. Gospodine veleposlaniče, kako biste vi ocijenili politiku SAD-a u e UN-u, ako je to uopće moguće, ako sam dobro shvatio, poslaće novu veleposlanicu koja čeka da se potvrdi njezin angažman slijedom e, javnog saslušanja. Situacija je potpuno nepredvidljiva, a mene zanima kako to izgleda iz perspektive UN-a. UN nikad nije bio pretjerano popularan u SAD-u, a kakva je situacija sada? Drugo pitanje tiče se ruskih aktivnosti i e, ponašanja Rusije u vijeću sigurnosti. Zanima me, smatrate li je li uopće moguće da se pokuša ostvariti nekakvu suradnju ili barem natruhe suradnje sa Rusijom ili je to prema vašem sudu u potpunosti nemoguće? Hvala. Hvala. Ana Gomeš. Hvala. Kao prvo, Želim vas pitati ima li Evropska ima li UN zapravo već nekakav krizni plan e, u slučaju Brexita i eventualno planira li se početak reforme UN-a koja može krenuti od nas i eventualnog Brexita što bi dovelo do ažuriranog sastava Vijeća sigurnosti. E, dakle, uloge EU-a i Francuske. Drugo pitanje. U svjetlu situacije i vrlo čvrstog stava prema Venecueli od prije dva dana, u kojem smjeru mi idemo? Idemo li prema novom hladnom ratu ili prema novom vrućem ratu, s obzirom na to da postoji e, nuklearni kapacitet u Venecueli? a zatim ljudska prava. Evo, upravo smo se vratili s misije u Nikaragvi na čelu koji je bio Ramon Huegli, Visoki predstavnik UN-a za ljudska prava jest izgran u trenutku kad je njegovo prisustvo i tekako bilo potrebno. Ne čujemo mnogo o tome koliko je strašna tamo situacija, osim ako niste na samom terenu, a zaista je situacija grozna. Što UN čini po, po pitanju e, erozije ljudskih prava koje je dodatno istaknuto i smrću gospodina Kašogija? To je nešto što zapravo ima ogroman utjecaj na krizu među ostalim između Irana i Saudijske Arabije, međutim ne vičemo mnogo kakav je stav UN-a u tome. Hvala kolege na doprinosu. Ja bih želio pitati kako je stanje stvari u UN-u vezano u situaciju na Zapadnom Balkanu. Posebno zato što ponovno vidimo suprotstavljene stanove između, stavove između Srbije i Kosova. Kakav ishod očekujete? Hvala, vrlo dobra pitanja. Mogli bismo cijelo poslijepodne i večer provesti ovdje, iako sam siguran da imate bolje planove. Stoga ću nastojati odgovoriti na neka od pitanja. E, neka pitanja su zapravo bila komentari, pa ću ih nastojati grupirati tematski. Za početak želim vam zahvaliti na ljubaznim napomenama i to ću podijeliti sa cijelim svojim timom. To je 28 veleposlanika država članica Europske unije. Mi radimo kao tim i do tog mi je jako stalo i zbog tog sam jako zadovoljan. Venezuela. Nisam bio na raspravi Vijeća sigurnosti, ali sam već bio na letu ovamo. Ali imam dovoljno informacija e, temeljem kojih mogu reći da je to bila teška rasprava i da nije postignut e, opći dogovor. Čak se raspravljalo i o tome, trebali o tome raspravljati, dakle vodila se rasprava o raspravi. E, tu smo raspravu dobili, mi i oni koji su bili na našoj strani imali smo raspravu koja je mnogo toga otkrila. Naime, pokazala je da postoje barem dvije škole mišljenja kada se radi o situaciji u Venecueli. Glavni tajnik E, pozorno prati ovu situaciju, znam to dobro, i pokušava pronaći način koji je da zapravo zauzme se stav koji je u velikoj mjeri u skladu sa stajalištem Europske unije. Mi se zalažemo za politički dijalog kao izlaz iz ove krizne situacije. U velikoj mjeri se brinemo zbog pitanja legitimiteta ili izostanka legitimiteta e, predsjednika Madura i podržavamo ustavne promjene koje će omogućiti izlaz iz ove krize. E, gospođa Gomež i gospodin Salafranka su postavili pitanja s tim u vezi. E, mi se zaista bojimo potencijala koji postoji za skretanje cijele ove priče na pogrešan put, što bi svakako dovelo do štetnih posljedica ne samo za Venecuelu, nego i za cijelo susjedstvo. I e, Federica Mogherini u posljednjih nekoliko dana i ovih posljednjih nekoliko sati e, naporno na tome radi. Javno je rekla da je E, obavila niz telefonskih razgovara, uključujući e, telefonski razgovor s glavnim tajnikom kao i glavnim političkim akterima kako bi se poduzeli odgovarajući koraci koji će dovesti do političkog rješenja postojeće situacije. No naravno, u kontekstu ove priče u pozadini svi se zapravo brinu zbog moguće eskalacije. U New Yorku smo u konzultacijama sa svim partnerima ali slažem se da postoji grupa zemalja koja cijelu ovu stvar smatra miješanjem u e, unutarnje poslove suverene zemlje. To je nešto što pokazuje Otkud ona rasprava o kojoj sam malo prije govorio? Dakle, rasprava između onih koji se zalažu za multilateralizam i obranu temeljnih vrijednosti i onih koji su stali u obranu suvereniteta Venezuele. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u skoroj budućnosti, ali želim vam reći da smo e, svi e, aktivno uključeni u pronalazak najboljeg mogućeg rješenja. Što se tiče industrijske revolucije, umjetne inteligencije, i multilateralizma i demokracije, te pitanja koja idu onkraj toga, mislim da postoji akutna osvještenost vezana uz ta pitanja. Dozvolite da istaknem dva primjera koja su zapravo vrlo bliska i glavni tajnik i naša visoka predstavnica Federica Mogarini su oformili eh, radne skupine koje se bave ovim pitanjima i jedna i druga sastoje se od visoko kvalificiranih stručnjaka i predstavnika organizacija civilnog društva u um, cjelini. I glavni cilj im je bolje razumjeti potencijal pozitivni potencijal te četvrte industrijske revolucije, ali isto tako da se posebno obrati pažnja na zamke, na opasnosti, e, na poteškoće koja nova tehnologija skriva. E, korištenje umjetne inteligencije kao oružja svakako je najveća prijetnja koja postoji oružja naime bi sama mogla donijeti odluku o tome koliko ljudi i koje ljude će ubiti, a to je nešto što sadrži zaista jednu vrlo jasnu sigurnosnu dimenziju od koje Ujedinjeni narodi ne mogu odvratiti oči. Dakle, kad vidim E, taj zajednički napor vidim da je zapravo i glavni tajnik to istaknuo kao jedan od glavnih prioriteta za 2019. godinu, a Federica Mogherini e, očito je to istaknula kao jedan od svojih prioriteta. Mislim da je to nešto što treba zapravo podržati globalno i na razini Europske unije. Što se tiče Brexita, bilo je nekoliko pitanja vezanih uz Brexit. Ja nisam zadužen za taj predmet koji je sam po sebi dovoljno složen i osjetljiv, tako da se ne bih baš upuštao u davanje komentara koji nadilaze moju nadležnost. Ono što vam mogu reći jest da mi u Njujorku razvoj situacije pratimo vrlo pozorno i zapravo smo usmjereni na dane nakon Brexita, na prijelazno razdoblje i to jednako intenzivno kao i na buduću suradnju, budući odnos između EU-a i Ujedinjene kraljevine nakon Brexita. Jedna stvar koja se u New Yorku jasno iskristalizirala i čini se očitom jest da je teško zamisliti da dan nakon Brexita Ujedinjena kraljevina zauzme stajališta koja su potpuno suprotna onima koja podržava danas. Većinu vremena su to stajališta koja su u skladu sa stajalištima e, ostalih članica Europske unije. Dakle, zašto zamišljati da će samo dana nakon izlaska iz Europske unije e, Ujedina kraljevina zauzeti stajališta koja su diametralno suprotna? Želim stoga samo naglasiti da je sasvim prirodno da će nakon Brexita postojati vrlo bliska suradnja između Europske unije Ujedinjene kraljevine vezano uz sigurnost, vezano uz vanjske e, poslove, vezano uz humanitarna pitanja i slično. E, ja sa svojeg gledišta iz New Yorka smatram to sasvim očitim i prirodnim. Biće naravno i sasvim jasno da Ujedinjena kraljevina više neće biti članica Europske unije, pa stoga mora postojati određena razlika u statusu članice i nečlanice. Ali treba će se iznaći načini da se zadrži vrlo tjesna suradnja, poštujući istovremeno činjenicu da Ujedinjena kraljevina više nije članica. Pitanje gospodina Freunda o eventualnom izlasku bez dogovora. Ponovno, ne želim to komentirati, stanje je samo po sebi dovoljno složeno. Mi ćemo vidjeti kad dođe vrijeme za to, na koji način ćemo se organizirati. Međutim, očito je da izostanak dogovora nije dobra stvar, to je stajalište Europske unije i izlazak bez dogovora učinio bi suradnju mnogo težom nego kada bi se napustilo Europsku uniju uz dogovor. Dogovor je konstruktivni projekt, unutar kojeg se možemo složiti što učiniti tijekom prijelaznog razdoblja, a izlazak bez dogovora bi, ja sam siguran, učinio stvari složenijima. Međutim, to je pitanje koje ćemo morati riješiti kad za to dođe vrijeme. Što se tiče budućnosti vijeća sigurnosti nakon Brexita, a odgovarajući na to e, osvrnuću se i na nekoliko pitanja koje su se ticala reforme vijeća sigurnosti. Mi, države članice Europske unije, e, ne gledamo jednako na reformu Vijeća sigurnosti UN-a i to je jedno od područja u kojem ne mogu reći da postoji 100% slaganje oko svega što se događa u Njujorku. Posluje različite koncepcije, različiti interesi i različita stajališta kada se radi o reformi vijeća sigurnosti. Ja kad kažem reforma, pritom mislim na proširenje, različiti sastav, različite zastupnike i tako dalje. Ja nemam mandata da govorim o reformi um, vijeća sigurnosti, jer države članice imaju različite pozicije. Ograničavanje prava veta kada se radi o pitanjima genocida je pitanje o kojem se raspravljalo. Neke od naših država članica aktivno sudjeluju u toj raspravi. Mi pozorno pratimo razvoj rasprave. Ne postoji stajalište EU-a vezano uz to. Ono što sam imao prilike vidjeti u Yorku je vrlo živa rasprava o vrlo važnom pitanju i rekao bih da kao promatrač mogu vidjeti da interes država članica za to konkretno pitanje i taj element reforme raste. Pitanje koje se postavlja jest sljedeće, to je zaista jedno intelektualno iskreno pitanje. Može li se vijeće sigurnosti preobraziti samo malo? Dakle, može li se provesti mala reforma da se pritom ne provede obuhvatna reforma? to je pitanje koje će se vjerojatno e, jasno postaviti u skorijoj budućnosti. Djelomično odgovaram na pitanje gospođe Loh Biler i odmah koristim priliku da joj zahvalim njoj i kolegama u radnoj skupini e, vezano s e, rad UN-a. Odlično ste obavili svoj posao. U proteklih nekoliko godina u više navrata smo o tome razgovarali i zaista cijenim vrijeme i energiju koju ste uložili u svoj rad na tome. Nadam se da će se taj rad nastaviti u budućem sazivu Europskog parlamenta. Izuzetno je važno da Europski parlamenti posvete malo više vremena od drugih u smislu promatranja, praćanja UN-a i davanja znatnog doprinosa tom konkretnom radu. Pitanje vezano uz Jemen koje ste postavili. Spomenuli ste riječ momentum. Da, Mislim da postoji momentum za Jemen u ovome trenutku i to je rezultat niza čimbenika, uključujući i slučaj Kašogi koji je spomenula gospođa Gomeš. Vidim da glavni tajnik želi taj momentum itekako iskoristiti. E, potaknuo je niz inicijativa, Vijeće sigurnosti ga je slijedilo u tome, poslali su misiju u Jemen, misiju koja je imala snažnu humanitarnu dimenziju jer prvenstveno je naš cilj ublažiti humanitarnu katastrofu koju svjedočimo u Jemenu. I ja se nadam da će nam taj momentum e, omogućiti da nastavimo u smjeru političkog procesa koji će dovesti do ublažavanja ljudske patnje i stvaranja uvjeta za političko rješenje. Hoće li to ili ne uključivati i zabranu izvoza oružja ili ne, odnosno imati utjecaj na to, u ovom trenutku vam ne mogu reći. Posebni predstavnik glavnog tajnika, gospodin Griffiths, ima punu potporu glavne skupštine i vijeća sigurnosti, dobro radi svoj posao i glavni tajnik ga u potpunosti podržava. A isto tako i mi. Postavljen je niz pitanja vezano uz SAD, to je bila borba i prije nego što sam otišao uh, u New York, a sada već devet godina živim u SAD-u i zaista ne mogu pobjeći komentarima vezanima uz tu temu. Stavros Lambrinidis je dobar prijatelj i odličan budući veleposlanik koji će se time baviti. Ono uh, o čemu ja mogu dati komentar jest uh, nešto što se bazira zapravo na mojem iskustvu u UN-u vidio sam nekoliko vlada u SAD-u koje su uvijek eh, nastupale naspram Ujedinjenih naroda blago kritično. Izuzetak je možda drugi mandat predsjednika Obame. Ali pogledate li povijesni pregled, vidite da je SAD oduvijek imao dosta kritički pristup eh, prema UN-u zbog eh, financijskih razloga, zbog načelnih razloga. I svakako ne iznenađuje da SAD prati UN kroz tu jednu kritičku prizmu. Ono što je zabrinjavajuće jest takav porast razine kritike i to do točke u kojoj se dovode u pitanje sami temelji multilateralizma i to trenutačno čini predsjednik eh, SAD-a. A to je ono o čemu sam zapravo govorio i na početku, dakle što multilateralizam zapravo treba biti, kako mu trebamo pristupiti, to je rasprava koja se vodi unutar UN-a, a to je rasprava koja se vrlo živo vodi u diplomatskim krugovima SAD-a i traje. Naravno, ta rasprava ima i financijsku, proračunsku dimenziju, glavni tajnik je vrlo zabrinut zbog toga. Problem je u sljedećem. SAD je odlučio da neće plaćati 28% mirovnim snagama koji treba plaćati prema alokaciji zadaća unutar UN-a, ne žele plaćati više od 25%. Dakle, svake godine imate 3% eh, američkih doprinosa koji jednostavno se ne uplaćuju vijeću Ujedinjenih naroda eh, i upravo zato eh, iznosi koji se ne uplaćuju su sve veći a zbog proračunskih ograničenja glavni tajnik ne može realocirati i prenamijeniti iznos iz jedne misije drugoj ili iz jedne proračunske linije drugoj. Dakle, postoji e, jasan sustav koji ne omogućuje e, interno rješenje. To je nešto što ponekad zapravo na vrlo perverzan način utječe na situaciju u zemljama u kojoj se šalju trupe a te zemlje ne samo da daju doprinos u vojnoj snazi i ti vojnici ponekad izgube život kao što se dogodilo prije nekoliko tjedana u Maliju, već ni ti sami vojnici zapravo ne dobivaju plaću, odnosno države ih ne mogu financirati niti financirati njihov mirovni napor. To je vrlo teška situacija. Moj indijski kolega je neki dan rekao da zapravo neke od tih zemalja zapravo trenutačno od UN-a nisu dobile iznos koji je veći od 200 godišnjeg doprinosa koje bi te zemlje trebale platiti u proračun UN-a. Dakle, moja zemlja, naše zemlje plaćaju što trebaju platiti, plaćaju na vrijeme, plaćaju u skladu s pravilima i kažem to samo eh, zbog eh, smirivanja krizne situacije. No činjenica jest da postoje zemlje koje možda ne plaćaju onoliko koliko bi trebale, treba održati raspravu. tog je svjestan i glavni tajnik, međutim to je jedna od dimenzija protivljenja SAD-a. Što se tiče e, novog veleposlanika, ja ću ga ugostiti, e, svog dragog kolegu. Nadam se da će to biti vrlo skoro, ne znam kada. A kao i uvijek, mi ćemo biti angažirani u odnosu s SAD-om, e, komunikacijski kanali će ostati otvoreni, imamo mnogo toga zajedničko s SAD-om kao e, zemljama, postoje područja u kojima možemo surađivati s ovom vladom i radimo na tome da to maksimaliziramo, a postoje područja u kojima se ne slažemo. Dozvolite da sada malo ubrzam. Klimatske promjene, gospodine Šulc. Kad bih se sad vratio na prioritete glavnog tajnika, onda je to jedan od njih. Zapravo on kaže da se klimatske promjene e, odvijaju brže od našeg pokušaja i djelovanja da ih zaustavimo. Samit summit je zakazan e, za rujan, to u potpunosti podržavamo. Sastanak e, u Katovicama je prošao bolje nego što smo očekivali, e, to nas jako ohrabruje, ali još mnogo toga treba UN učiniti kao lider u borbi protiv klimatskih promjena i to će učiniti. tu je još jedna dimenzija koja se sve snažnije javlja. Evo, spomenuta je prošli tjedan vodila se rasprava u Vijeću sigurnosti. Gledajte, prije nekog vremena, to nije nešto što ima veze s vama, ali prije nekog vremena kada sam došao u New York, u Vijeću sigurnosti je postojao određeni broj zemalja koje su odbijale razgovarati o klimatskim promjenama u Vijeću sigurnosti. Rekli su to nije sigurnosno pitanje i o tome ovdje ne trebamo razgovarati. E pa sad to smo uspjeli uvesti kao redovnu temu za raspravu zahvaljujući djelovanju naših država članica i naših saveznika u Vijeću sigurnosti. Uspjeli smo pokazati da to jest sigurnosno pitanje. Jer jako dobro znate da e, nastave li klimatske promjene napredovati dinamikom kojom napreduju sada, e, to će postati sigurnosno pitanje. Doći će do masovnih migracija ljudi zbog klimatskih promjena. E, milijuni ljudi da će si put pod noge i to će postati sigurnosnim pitanjem i zato je dobro da je Vijeće sigurnosti da je to shvatilo. E, dobro je da je glavni tajnik to tako snažno podržava i smatra prioritetom i nadamo se snažnijem napretku u 2019. Što se tiče suradnje sa Rusijom, gospodin Kukan je otišao, ali želim odgovoriti na to pitanje. Eh, Rusija je, kako to francuzi kažu, un partenaire incontournable, nezaobilazni partner, ne možete bez njih nikako. Oni su članica Vijeća sigurnosti, mnogo su uložili u narode, imaju snažnu diplomatsku prisutnost, eh, radimo s njima na redovnoj bazi. Međutim, većinu vremena moram reći eh, da smo na suprotstavljenim stranama i to zbog različitih razloga. U svakom slučaju postoje područja u kojima možemo raditi zajedno i to činimo, a mi smo i više nego spremni na suradnju s našim ljudskim prijateljima, no to se ne događa prečesto, odnosno nije se događalo u proteklo vrijeme. Moram to reći. Ljudska prava. Ana Gomeš je pitala, vrlo važno pitanje, E, da, naravno, ljudska prava su jedan od stupova na kojima počivaju Ujedinjeni narodi. Glavni tajnik je imenovao novog e, visokog predstavnika Michela Bašlea. E, Michel Bašle, Mislim da je ne trebam posebno hvaliti, mislim da je to dobra osoba na pravome mjestu. Glavni tajnik tom pitanju posvećuje veliku pozornost i mislim da moramo gospođi Bašle, dozvoliti da se dobro upozna s predmetom. Ona možda funkcionira na drugačiji način od e, prošlog visokog povjerenika, ali trebamo je ostaviti prostora za rad. Što se tiče situacije u Nikaragvi, da, E, priznajem da je situacija teška, vodi se rasprava o toj situaciji u UN-u, ali za sada bez e, uspješnog zaključka. Ja sam da će, siguran da će gospođa Bašle i glavni tajnik tom pitanju pokloniti dužnu pozornost, a mi s europske, e, strane Europske unije to pozorno pratimo. Posljednje pitanje je pitanje gospodina predsjedatelja vezano u Zapadni Balkan. U nekoliko navrata se u Vijeću sigurnosti vodila rasprava o Zapadnom Balkanu. Moram reći da nisam vidio pretjerano veliki napredak po ovom pitanju unutar Vijeća sigurnosti, međutim mi kao Europska unija nastavljamo i dalje e, surađivati rame uz rame sa Srbijom i Kosovom. Nastojimo olakšati dijalog a u New Yorku se naravno veselimo i budućem rezultatu tog dijaloga i nadamo se da ćemo moći krenuti naprijed s većom dozom optimizma. zaključno želio bih vam još jednom zahvaliti na gostoprimstvu. Posljednji sam put ovdje kao veleposlanik pri Ujedinjenim narodima. Nadam se da će biti i drugih prilika da se sretnemo u budućnosti. U svakom slučaju želim vam sve najbolje u predizbornoj kampanji. I još jednom, gospodine predsjedatelju, zahvaljujem i vama i članovima ovog e, odbora na, sjajnom suradnju, na sjajnoj suradnji u New Yorku i Washingtonu u proteklih osam godina. Hvala. Hvala. Imate li pitanja? Ima li još komentara? Ako nema, onda Joao, hvala vam još jednom što ste došli na razmjenu mišljenja i želim vam sve najbolje. Evo, imamo sedam minuta još, a onda slijedi razmjena mišljenja sa gospodinom Joseom Valencijom. E, kolega Horegi, hoćete li sjesti ovdje do mene? So. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Poštovane dame i gospodo, kolege i kolegice, nastavit ćemo sa našim sastankom. Prelazimo na točku šest našeg dnevnog reda. Veliko mi je čast zadovoljstvo pozdraviti gospodina Josea Valencia, ministra vanjskih poslova iz Ekvadora. Ministar je od eh, srpnja prošle godine, zar ne? Da, dobar dan, dobrodošli još jednom. Samo nekoliko uvodnih riječi, a onda ću riječ predati vama. Dakle, vaš posjet zapravo je znak odlučnosti ekvatorske vlade da se otvori e, svijetu i da uspostavi kontakte s međunarodnim zemljom kada je riječ o ključnim regionalnim i globalnim pitanjima. E, mi istinu cijenimo Ekvator kao vrlo važnog partnera u regiji koja je sve nestabilnija. Znamo da je Ekvator bila zemlja koja je najviše pogođena venecuelanskom izbjegličkom krizom. Vaša zemlja je pokazala hvale vrijedno gostoprimstvo unatoč svim izazovima koji su bili zvane i u vezi sa ovim velikim priljevom izbjeglica. Kriza u Venecueli postaje iz dana u dana sve gora, ponajprije nakon obnavljanja mandata predsjednika Madure. Nadam se da ćemo ovdje moći govoriti ne samo o Venezueli, nego također i o Kolumbiji. Tamo ste također imali vrlo važnu ulogu u mirovnim pregovorima koji su uspješno zaključeni 2016. godine. Kao što znate, Europski parlament i cjelokupna Europska unija su velike, uvelike podržavali mirovni proces u Kolumbiji. Ono što želimo čuti je zapravo kako vi vidite budućnost i uspješnost mirovnih mnogo procesa. Ali prije nego što riječ dam vama, prvo dajem eh, riječ predsjedelju eh, izaslanstva Eurolata, gospodinu Ramonu Hauregi Atondu, i da odkaže nekoliko uvodnih riječi. Hvala, hvala gospodine predsjedavatelju. Poštovane dame i gospodo, da, mislim da je ovo jedinstvena prilika Gospodin predsjedavatelj je uistinu dobro, dao dobar uvod u ovu temu. Ovo je važna tema kojom se danas bavimo tijekom razmjene mišljenja sa ministrom vanjskih poslova iz Ekvadora. Ekvador je vrlo važna zemlja i gospodin Kalister je već ukazao na to u najbližem okruženju Ekvadora, tu imamo Kolumbiju, imamo druge zemlje i Ekvador je to vrlo važan. Političke promjene u Ekvadoru, to je također važna tema. Ono što je sada važno jest zapravo političko usmjerenje um, pod novim predsjednikom Morenom. Istovremeno dopustite da se pridružim i riječima zahvale gospodina predsjedavatelja. Dobrodošli došli i uistinu iščekujemo vaše uvodno izlaganje i što nam možete reći. Hvala gospodine eh, Mekalize na ovim uvodnim riječima. Eh, zahvaljujem također gospodinu Henri na ovim eh, lijepim riječima dobrodošlice. Zaista mi je drago što mogu govoriti ovdje pred vama, sastancima Europskog parlamenta, što mogu govoriti o temama koje su vrlo važne i koje su važne i za odnose s Europskom unijom. Gospodin Mekalize i gospodin Henri su već spomenuli neke od važnijih tema. U Latinskoj Americi Ekvador je i strukturno gledano važna zemlja i tu treba sagledati nekoliko relevantnih aspekata. Ekvadoru je važno uspostaviti kontakte, bliske kontakte sa Europskom unijom Europska unija je nama važna jer postoje tu povijesne poveznice gospodarske, a imamo i zajedničke ciljeve imamo zajedničke interese i kada je riječ o bilateralnim i multilateralnim odnosima. I stoga želim još jednom naglasiti koliko je nama važan razvoj, ali i svi susreti s predstavnicima Europske unije. Jer samo tako, samo zajedno možemo se nositi s važnim izazovima budućnosti kao što su klimatske promjene, ciljevi za <clears throat> do 2030. godine, ali i ciljevi kao što su borba protiv e, e, droga ili kada je riječ o e, politici ravnopravnosti spolova. Nama, Ekvadoru, je veoma važno da se tologa dijalog nastavi, da se taj dijalog ojača. U tom dijalogu su predstavnici i Europe i Latinske Amerike. Taj dijalog omogućuje nas da bolje razumemo jedne druge, da bolje iskoristimo koristimo sinergijske učinke kako bismo ostvarili dobar i uspje, dobru i uspješnu suradnju. Poštovane dame i gospodo, od 2017. u svibnju predsjednik Moreno je e, preuzeo, imamo dakle, novi predsjednik i od tada e, nas zapravo cijeli niz koraka. Ja kao ministar vanjskih poslova mogu ovdje vama reći zapravo koje su to smjernice koje prati predsjednik Moreno. Dakle, od e, svibnja 2017. godine e, svi su naučili cijeniti zapravo nove političke, novo političko usmjerenje. E, međutim, ono što je sada važno jeste dijalog kako bismo prebrodili sukobe iz prošlosti. Naravno, svi smo, imamo različita mišljenja, međutim, moramo imati zajedničko staješte kada je riječ o zaštiti ljudskih prava, kada je riječ o slobodi kretanja, e, zaštiti e, e, izbjeglica ili drugim temama. Riječ je o tome da se ostvari miran suživot, a to znači miran suživot različitih zemalja. i došli su nam u i predstavnici UN-a, govorili su također i o e, ljudskim pravima. Ljudska prava je nešto što je nama vrlo važno. Predsjednik Morena je pokazao da održivi razvoj i dobrobit svih građana Ekvadora je važna tema, a najveću podršku treba pružiti onim najugroženijima u društvu. E, tu imamo i razvojni program, e, to da ona vida i to je zapravo i također u skladu sa agendom 2030. Taj program se provodi i unatoč određenim proračunskim poteškoćama i prethodna vlada se nosila s velikim izazovima, s izazovima sniženja cijena nafte. Ali kada govorimo o raznim gospodarskim sektorima, mi imamo važnu poziciju i pokušavamo zapravo jačati našu poziciju. E, Zaključno zahvaljujem svima e, na ovom dobro e, Zahvaljujem što ste primili zaslanstvo Ekvatora. Da, već smo, već ste spomenuli, ali kao što znate, više od 3 milijuna ljudi napustilo Venezuelu, krenulo prema Ekvadoru i drugim zemljama u susjedstvu i to zbog velike političke, ekonomske, socijalne krize u Venezueli. Mi smo primili nekih 240 tisuća izbjeglica iz Venezuela, te, Venezuele, te smo poduzeli sve mjere kako bismo tim ljudima pružili pružili humanitarnu pomoć. Izbjeglice iz Venezuele mogu dobiti legalan status u Ekvadoru, a mi pružamo pomoć da nabave potrebne dokumente, da ostanu pruže se zdravstvena zaštita, tu su i mjere tržišta rada. dakle, poduzeli smo cijeli niz mjera u duhu solidarnosti. I u okviru ovog procesa riječ je o jednom regionalnom procesu s ciljem e, da se pruži podrška izbjeglicama iz Venezuele. Dakle, u cijelom znamo da možemo e, za pouzdati u podršku Europske unije. Ova migracijska kriza je zapravo najveća migracijska kriza u Latinskoj Americi, tako što još nismo doživjeli i jedno izaslanstvo iz Europske unije posjetit će Peru, um, pa zagledati situaciju na licu mjesta. Um, mi ćemo, ih, mi ćemo tu izaslanstvo također vjerojatno ugostiti i u Ekvadoru. Ono što je važno jest da predstavnice Europske unije e, dobiju jasnu sliku situacije na licu mjesta, dakle situaciju kada je riječ o izbjeglicama, situaciju u Ekvadoru. Mi nastupamo solidarno E, te isto tako nastupamo odlučno kada je riječ o pružanju humanitarne pomoći. Kada je riječ o gospodarstvu, tu imamo cijeli niz zajedničkih e, izazova, zajedničkih ciljeva. E, primjerice, peti trgovinski odbor između Europske unije, Kolumbije, Ekvadora i Perua 2015. E, dakle u 2018. u prosincu održan je taj sastanak, potom vijeće za održivi razvoj i tu postoji suradnja i tu je zapravo vrlo važno da i civilno društvo da svoj doprinos. Tako možemo bolje razumjeti jedni druge. Dakle, tu je važna, zapravo, važan doprinos i Latinsko-američkih zemalja. Što se tiče trgovinskog, <clears throat> dakle, informacija koje imamo iz Europske unije, izvozi su povećali za 10,8%, a <clears throat> iz Europske unije uvoz u e, e, Ekvador poveća se za nekih 6%. Dakle, vanjsko-trgovinska bilanca Ekvadora je pozitivna. 606 milijuna e, E, to je bio iznos koji smo imali u kolovozu. Mi želimo i nadalje ojačati gospodarske veze između Ekvadora i Europske unije, te isto tako želimo priproditi sve one prepreke koje su postojale u prošlosti. E, dodat no, približavanje na gospodarskoj razini je vrlo važno. Istinu cijenimo sve razgovore koji su se do sada vodili sa zemljama iz Europske unije kako bi se postigli e, bilateralni sporazumi. Dakle, tu smo polučen cijeli niz uspjeha. A mi nastavljamo naše razgovore sa zemljama članicama Europske unije. Naravno, situacija je uvijek nešto drugačija, no na nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti uspjeti e, potpisati bilateralne sporazume, da će, se tu ostvariti financijski programe za postizanje onih ciljeva koje je zacrtao predsjednik Moreno. E, naravno, za postizanje ciljeva potrebne su i investicije iz inozemstva, jer samo tako može doći do dodatnog rasta. Poštovane dame i gospodo, hvala vam još jednom što ste, dali, što ste mi dali mogućnost da vam se danas obratim. Isto e, tako pitanje e, visnog režima e, za građane Ekvadora, o tome smo također razgovarali. Ekvador i Europska unija, kao što sam rekao, imaju uske, odnosno daleko povijesne, gospodarske i druge veze. Mi imamo jednostavan vizni režim za građane Europske unije koji dolaze u Ekvador, ali naši građani e, moraju proći kompletni sustav dobivanja vize za Europsku uniju. Nadamo se da će se to u budućnosti pojednostaviti i nadam se da ćemo u buduće dodatno osnažiti, e, ojačati naše odnose i uznam sam sa Europski parlament ovu temu temu stavio na e, svoj dnevni red. Hvala vam lijepo još jednom na gostoprimstvu i hvala vam na pažnji. Gospodine e, ministre, hvala na ovim uvodnim riječima, na informacijama o e, stanju vašoj zemlji u Latinskoj Americi, informacijama o odnosima između Ekvadora i e, zemalja Europske unije. Ostalo još vremena za razmjenu mišljenja, stoga ako se netko javlja za riječ, molim vas da se javite. Prvi govornik na popisu je gospodin Salamaga. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. U ime mm, Europske pučke stranke želim pozdraviti e, ekvatorskog ministra vanjskih poslova i želim vam čestitati na ovim pozitivnim, e, pozitivnom razvoju situacije u Ekvatoru, ponajprije što se tiče e, same migracijske krize onoga što ste učinili. Vaš napredak je uistinu velik velik i cijenimo taj napredak, pogotovo kada je riječ o gospodarstvu, a kada je riječ o e, investicijama, tu se postoji još uvijek dosta prostora za napredak pitanje. Nešto o čemu ćemo govoriti i na plenarnom zasedanju. E, naime, situacija u Venezueli, e, imenovanje interimističkog predsjednika te još jedno pitanje koje se tiče e, ksenofobije te također e, govora mržnje. I kako vi vidite odnose između Europske unije i Latinske Amerike općenito? E, zasigurno postoje određeni gospodarski i politički aspekti koji se događaju u vašoj regiji, a i kako se državaju i na Europsku uniju, odnosno Europu. Hvala, a sada riječ ima Ana Komeš. Hvala, gospodine ministre. na vašim e, uvodnim riječima. Naravno, mi smo za daljni razvoj i jačanje odnosa između Europske unije i Ekvadora. E, naravno, mi potičemo odnose, ali tu se izvočavamo i sa cijeli nizom izazova. Moje pitanje. Kako ocjenjujete situaciju u Venecueli? ponajprije imajući na umu da ova interna kriza u Venecueli se također odražava i na zemlje u susjedstvu, pa tako i na Ekvador. Mnoge izbjeglice su iz Venecuele došle u Ekvador. Vi ste ih prihvatili u Ekvadoru. Što vi mislite? Koja je vaša procjena? Kako će se ta situacija razvijati e, u buduće, imajući na umu i samu situaciju u regiji, imajući na umu i situaciju općenito? Madurova pobjeda, e, odnosno e, obnova njegovog mandata sve to nešto što još jednom eh, treba zapravo eh, razmotriti, gdje treba zagledati mišljenje međunarodnih promatrača. Međutim, u tome postoji još jedna dodatna dimenzija. Naime, prisutnost Rusa u svemu tome, jer Rusi su ti koji Madura podržavaju. E, te tu treba naravno sagledati i sve one mjere koje su poduzeli Rusi. Odaslali su i avione s atomskim e, bombama. Dakle, moramo sagledati sve to. Kolega se se upravo vratili iz posjeta Nigeru. Dakle, moramo sagledati i stanje u drugim zemljama. moramo uzeti, uzeti u, u obzir i druge moramo ih podržavati u tome da ne podržavaju situaciju koja se događa upravo u Nikaragvi, gdje su hm, moji kolege upravo bili. Ono što že treba se biti odvijati, ono što, što je potrebno jesu neovisni izbori uz eh, promatranje, odnosno e, uz sudjelovanje međunarodnih promatrača. E, imali smo mogućnost u razgovarati sa političkim e, zatvorenicima. Međutim, ono što ne razumimo jeste zašto se tome ne pridaje veća važnost, zašto zemlje regije tome ne pridaju veću važnost. Primjerice, tu su bili i predstavnici drugih komisija i povjerenstava, bilo un ili Europske unije, koji su pak, koji nisu dobili pristup i nisu mogli doći u zemlju. A sada gospođa Bilbao, izvolite. Gospodine predsjedavatelju, gospodine ministre, dobar dan, dobar dan svima. Drago mi je što ste došli u naš odbor, što ste u svom uvodnom izlaganju dali prikaz eh, novih mjera koje poduzimate potreban je naravno i trgovinski sporazum u kojem neće biti sudjelovati samo Ekvador, nego također Kolumbija. Želimo pozitivne rezultate i želimo jačati kontakte s Europom. Ono što mm, je, mene raduje jeste da mm, jedan od prioriteta Ekvadora jesu, jest i agenda 2030. i samo svemu tome mi vas želimo podržati. Dakle, već ste dobili pitanja koja su se odnosila na Nikaragvu i e, Venezuelu to su pitanja koje su i meni, e, koje su i meni važna. Ovdje je postavljeno pitanje mm, vezano za ulogu Rusije u Venezuele. Moje pitanje odnosi se na ulogu Kine. Kako e, ulogu Kina može imati u svemu tome. Stoji imajući na umu da mnoge Latinsko-Američke države imaju sklopljen trgovinski sporazum i sa Kinom. Mislite li da se to također može odraziti na poziciju Venezuele, odnosno na ulogu Kine? ili drugim riječima, mogu li taj trgovinski sporazum utjecati na promjenu stajališta Kine prema Venezueli. Kina i Rusija su dvije zemlje koje mogu imati veliki utjecaj na sudbinu Venezuele. Nadalje, što vi mislite što Europska unija može učiniti po pitanju viznog režima? Mi ćemo o tome također govoriti, odnosno što možda ne funkcionira najbolje kada je riječ o trgovinskim sporazumima. Postoje li tu određena tematska područja o kojima treba možda otvoreno i izravno govoriti, gdje su potrebna poboljšanja? Nadalje, smatrate li da poduzeće s jedne i s druge strane su dobro upoznata e, s ovim trgovinskim sporazumom. I s moje strane, dakle, želim vam zahvaliti što ste tako humano reagirali na humanitarnu krizu i izbjeglički val iz Venezuele. Hvala gospođo Bilbao. Gospodine Žorce, hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala gospodine ministre što ste iskoristili svoj boravak u Briselu da posjetite naš odbor za vanjske poslove. Ponavljam, hvala vam što ste prihvatili poziv na razmjenu mišljenja sa odborom AFET i što ste govorili ovdje u našem odboru. Kao izvjestitelj za mm, e, kao izvjestitelj za sporazum sa Ekvadorom moram reći da je to zapravo riječ o vrlo dugotrajnom procesu približavanja, uspostavljanja e, pristupa e, i odnosa s Ekvadorom. Dugotrajni postup postupak koji je doveo do napred, ekonomskog napretka Ekvadora taj sporazum o pridruživanju omogućio je da se postignu dogovori o pojedinim točkama i to bilateralno i koji su omogućili da Bekodor krene upravo ovim e, putem i mislim da kada govorimo o multi i pluriliteralnom paketu odnosa, trgovinskih odnosa sa Europskom unijom, da to svakako treba uzeti u obzir. E, znate da Bolivija još nije e, članica ovog trgovinskog sporazuma, ali trgovinski sporazum treba uvijek dati nešto ili postići nešto e, pozitivno i za ljude, a ovdje se Ekvadorom može navesti kao primjer uspješne diversifikacije. Venezuela je primjer upravo jedan loš primjer ovisnosti o nafti koja je zapravo dovela do složene e, situacije kakva je danas u Venezueli. Moje pitanje, kako vi procjenjujete mogućnost latinsko-američkog kontinenta? Dakle, upravo smo imali i ove vijesti, mogli smo pratiti u medijima cijelu ovu situaciju sa slušavanjem malog dječaka, ali kako vi procjenjujete e, zapravo e, mogućnost e, diverzificiranja kada je riječ o gospodarstvu i o tržištu rada? Naravno, tu eh, imamo i pitanja sječe šuma, krčenja šuma, što je u korist industriji. S druge strane, pak to ugrožava zelena pluća našeg planeta. Mm, E, sada kada govorimo o trgovinskim odnosima, o gospodarskoj suradnji, kada govorimo o e, poticanju diversifikacije i odnosa e, s Europskom unijom, kako će se to odraziti i na nas? Dakle, Ekvador je započeo ovaj projekat, ali nije to samo nešto što je cilj Ekvadora, to je nešto što je važno i za nas s ove strane. Nadalje, mi kao klub zastupnika podržavamo ukidanje viznog režima za Ekvador i mislim da po ovom pitanju ne bismo smjeli dopuštati dvostruke standarde i mislim da je to ono što trebamo kao poruku poslati i vijeću. Ako za Peru i Kolumbiju nemamo vizni režim, zašto ga imamo za Ekvador? I zaključno, da, mi smo također solidarni. Vi već desetljećima primate e, izbjeglice iz Kolumbije. E, mirovni proces u Kolumbiji još uvijek nije siguran E, dakle, svi oni koji kao izbjeglice dolaze iz e, Kolumbije u Ekvador zapravo su dokaz da ovaj mirovni proces u Kolumbiji zapravo još uvijek nije, e, nemamo stabilnu situaciju koja jamči e, sigurnost do budućnost. Nadalje, pitanje e, dakle, proizvodnje droge, pitanja ovih pograničnih područja Kolumbije i Ekvadora, pitanje kako mi možemo e, utjecati na e, trgovinu e, poljoprivrednim proizvodima, kako mi kroz trgovinske odnose možda možemo dati doprinos stabiliziranju situacije u vašoj zemlji. Eto, toliko s moje strane. Hvala. Hvala. Nitko se više ne javlja za riječ. Stoga Riječ dajem gospođi Van Steen. Ona je Pere predsjedava našim izaslanstvom u Ekvadoru. Izvolite. Um, Hvala predsjedavajući. Zadovoljstvo mi je biti ovdje, ministre. Drago mi je da ste ovdje u Briselu, u Europskom parlamentu. Neću postaviti ni jedno pitanje, neću niti odgovoriti ni na jedno pitanje. Pretpostavljam da ćete vi to učiniti. Ali htjela bih skrenuti pozornost eurozastupnicima da sam dvije i pol godine u Ekvadoru i Ekvador se promijenio. Neću nabrajati sve promjene koje sam uočila jer ih je previše, ali vam skrećem pozornost na jednu promjenu koju smatram najvažnijom. A radi se o otvorenosti, o dijalogu, o slobodi izražavanja. To je nešto što je novina. Kada sam došla u Ekvador, imala sam osjećaj da se ljudi boje reći što misle. Bojali su se sankcija postojao je zakon o komunikacijama. On je otežavao otvoreni rad medija i sve se to promijenilo. Naravno, to je nešto što se jako sviđa europljanima jer je sloboda izražavanja za nas jedno od najvažnijih e, ljudskih prava, a proizlazi iz naših ugovora. Otvorenost je doista promijenila e, cijelu zemlju i to se može vidjeti i u vanjsko-političkim odnosima Ekvadora s drugim zemljama. Nemam vremena analizirati e, odnose sa susjednim zemljama, Kinom i SAD-om, ali htjela bih istaknuti da Europska unija je prošla dugačak put proteklih 18 ili 20 mjeseci od kad je novi predsjednik stupio na dužnost. E, mislim da je trgovinski sporazum unatrag, koji je potpisan e, unatrag dvije godine ogroman uspjeh. E, za 20% se već prve godine povećala trgovinska razmjena, druge godine nešto manje, ali u svakom slučaju trebamo iskoristiti mogućnosti koje pruđa taj trgovinski sporazum. Drugo, suradnja. Prije dvije godine vrlo niska apsorpcijska sposobnost za naše programe, zahvaljujući i vama. Europskom parlamentu e, rokovi su produženi do 2020. godine, a ove godine surađujemo blisko s ekvadorskom vladom, prije svega s Ministarstvom vanjskih poslova, a prije dva mjeseca uspjeli smo doći do sporazuma koje su potpisale sve države članice e, za, koji se odnosi na 20% bilateralne omotnice E, uspjeli smo reaktivirati provincije, odnosno regije koje su pogođene e, užasnim e, potresom iz 2016. godine, a isto tako ćemo učiniti sve što možemo da bismo pomogli zemlji da se suoči s izazovima na sjevernoj granici. Dakle, suradnja i trgovina imaju pozitivne rezultate i na kraju bih htjela reći da na multilateralnoj razini smo primijetili E, postupno otvaranje i u, smiru, i u smislu usklađivanja stajališta ekvatora, ekvadora, pogotovo s nama e, u različitim forumima. U svakom slučaju to su pozitivni pomaci. Tek u 18 mjeseci uspjeli smo osnažiti naše odnose u svim ovim područjima, pa sam mislila da je to korisno spomenuti eurozastupnicima. Zahvalna sam što sam imala priliku doživjeti ovo poboljšanje naših odnosa u proteklih godinu i pol. Hvala. Hvala, gospođo Van Stein, ministre. Evo, čuli ste puno različitih pitanja. Na kraju bih htio dodati još dva kraća pitanja vezano uz dvije zemlje koje nisu u europskom susjedstvu. Jedna od njih je Brazil. Možda možete vidjeti, objasniti kako vi vidite novu političku situaciju u Brazilu. Pogotovo kao netko tko poznaje brazilski mentalitet ili mentalitet nove vlade. Kako mi, europljani, trebamo pokušati uspostaviti interakciju s novim brazilskim predsjednikom. A drugo pitanje je sljedeće. Vi, odnosno vaša zemlja, priznajete gospodina Guadora kao um, privremenog predsjednika, je li tome tako? Koja je vaša preporuka za Europsku uniju? Kako bismo eh, se mi trebali postaviti prema ovom osjetljivom pitanju? Hvala. Because of the translation. Sure. Eh, hvala vam na pitanjima. Dakle, hvala eurozastupnicima i na eh, i predsjedavajućem. Odgovarat ću redom kako su postavljena. Prvo ću odgovoriti na pitanja gospodina Ignacija e, Sala Franke. Da, Ekvador priznaje e, privremenog predsjednika, kao što je gospodin McAllister malo prije rekao. I to na temelju prigovora E, koje je naša zemlja iznijela u svibnju 2018. godine vezano uz e, izbor, predsjedničke izbore kojem je e, predsjednik Maduro postao predsjednik. Neovisni promatrači tog izbornog procesa u Venezueli su iznijeli sve prigovore mi i organizacija američkih država iznijeli smo prijedlog da sazivanje, da smatramo da se sazivanje organizacija referenduma za potvrđivanje ili nepotvrđivanje izbornih rezultata je nešto što je um, prihvatljivo. Mi zapravo na taj način dajemo doprinos demokratskom rješavanju situacije u Venecueli. To je ključno vezano uz pokušaj da se riješi politička, ekonomska i socijalna kriza u toj zemlji. U tom smislu dali smo prijedlog, ali naravno nismo dobili odgovor venecuelanske vlade. Unatoč tome nastavili smo s ovakvim pristupom i 10. E, siječnja u tom smislu predsjednik Maduro je nastavio obavljati predsjedničku dužnost i mi smo odlučili ne otići na inauguraciju, njegovu inauguraciju i time smo poslali jasnu poruku vezanu uz važnost demokratske transparentnosti koja treba prevladati u toj zemlji. Mi ne mislimo da se ovo može doživjeti kao miješanje unutarnje e, stvari zemlje jer mi ni ne mislimo da to trebamo učiniti. Ekvador drži da međunarodno djelovanje u smislu, odnosno s ciljem promicanja ljudskih i temeljnih prava se ne može doživjeti e, kao kršenje načela neintervencije u, u nacionalno zakonodavstvo neke zemlje. Plan puta potpisan 1918. godine. Potpisao je Ekvador, dakle i niz drugih zemalja, uključujući i Venecuelu. I u planu puta stoji da upravo ovakvo djelovanje se ne može smatrati miješanjem unutarnje stvari zemlje. To je bilo jako važno jer smo se svi odlučili koristiti ove instrumente za zaštitu ljudskih prava i mi se toga planiramo i pridržavati. Planiramo, dakle, kad je riječ o Eduardu Stenu i kad je riječ o ksenofobiji, i kad je riječ o e, venezulanskoj dijaspori koja živi u drugim zemljama. Bilo je nekoliko incidenata, to je točno, ali to su izolirani slučajevi, to su iznimke u kontekstu općeg okruženja koje je gostoljubivo i pružaju im se potrebni resursi i poduzimaju mjere kako bi se izbjeglicama pomoglo. Postoje ekonomski i proračunski problemi s kojima se suočavamo u Ekvadoru, ali smo mi vrlo jasni po tom pitanju i rekli smo da sve aktivnosti koje su u suprotnosti s temeljnim i ljudskim pravima venecuelanaca u Ekvadoru je nešto e, što će rješavati e, ekvadorska vlada. Ne želimo e, poticati bilo kakvo takvo ponašanje. Nastavit ćemo raditi kako bismo osigurali da venecuelanski imigranti imaju zadovoljene osnovne potrebe. Postoji je tisuće venecuelanaca koji idu u ekvadorske škole E, cijepljeni su mnogi od njih i mnogi su se venecuelanci već integrirali. Imamo 100 tisuća e, dozvola stalnog boravka za venecuelance koji žive u Ekvadoru. A oni, na njih otpada oko 40% ukupnog stranog stanovništva koji živi u e, Ekvadoru. Naravno, mi želimo da se nastavi proces normalizacije, a ujedno im pružamo humanitarnu pomoć. Kad je riječ o pitanju Ane Gomez o stanju u Venecueli, postavlja se pitanje što nosi budućnost. Teško je sada predvidjeti, ali naglašavamo u Ekvadoru da rješenje problema u Venecueli mora biti demokratsko i uključivo. Znači svi venecuelanski dionici, bilo u Venecueli i izvan zemlje, trebaju biti uključeni. Isto tako potrebno je poštovati ljudska prava, jer u protivnom će biti jako teško provesti e, transparentan izborni proces. Naravno, moramo se pobrinuti da se organiziraju izbori koji se temelje na vladavini prava uz E, korektne izborne delegate, odnosno izborna povjerenstva. E, mislimo da je to potrebno za provedbu demokratske tranzicije u toj zemlji. Isto tako se slažemo s Europskom unijom da treba iznaći demokratsko e, rješenje i da treba organizirati slobodne i poštene izbore. I predsjednik, privremeni predsjednik Guaido će vjerojatno i sam to obećati vlastitoj zemlji kako bi osigurao stabilnost i kako bi stabilizirao zemlju i kako bi potpomogao ekonomski oporavak zemlje. Mi želimo da se to doista i ostvari. Kad je riječ o ulozi koju Rusija ili Kina možda igraju i pritom mislim na pitanje gospođe Bilbao. Mi držimo da djelovanje različitih zemalja i međunarodne zajednice u odnosu na Venezuelu mogu biti e, korisna samo ako pomažu iznalaženju rješenja za problem. Ako pomažu venezuelanskoj vladi i državi i oporbi, svim dionicima, ako pomažu u pronalaženju konsenzusa i razumijevanja, onda je u tom smislu, e, u tom smislu je Dakle, intervencija mora biti pozitivna u tom smislu, u protivnom više odmaže nego pomaže. Dakle, međunarodna zajednica treba pod pomoći uspostavi dijaloga u Venecueli. Međunarodni moderator ili posrednik u Latinskoj Americi je u prošlosti bio koristan. Kad pogledamo e, 80. i 90. godine i ključne latinoameričke institucije, Rio skupina i druge skupine bile su jako važne za uspostavu razumijevanja u Nikaragvi, Gvatemali, zašto to ne bi funkcioniralo i u El Salvadoru? U tom smislu podupiramo inicijativu Europske unije da pokuša uspostaviti e, kontaktnu skupinu e, koje bi sačinjavale zemlje koje mogu surađivati ako je to potrebno. I naravno, Ekvador bi uvijek rado sudjelovao u takvoj e, skupini. Može se raditi o skupini država ili pre, predstavnicima međunarodne zajednice. Mi bismo e, dali svoj doprinos što je više moguće. E, Nikaragva je nešto što zabrinjava Ekvador i mi smo vrlo aktivni i jasno iznosimo svoje mišljenje e, prije svega kada je predsjednik Ortega e, represijom reagirao na prosvjede. 400 e, ljudi je izgubilo živote, nekoliko tisuća ljudi je ozlijeđeno. Tu se doista radilo o prekomjernoj uporabi sile i tu su se kršila temeljna načela vladavine prava. Mi držimo i vjerujemo da je međunarodni dijalog jedino rješenje, opet mora se pronaći demokratsko rješenje. Naravno, tu postoje određene paralele s Venecuelom, to je jasno, ali mislimo da treba doći do nacionalnog e, konsenzusa na temelju pregovora, a ishod treba biti opredjeljenje nikaragvanskog e, naroda koji se zalažu za povratak vladavine pravo svoje zemlji i treba zaustaviti e, kršenje zakona i ljudskih prava. Surađujemo sa drugim zemljama iz regije. Mi smo članica radne skupine stalnog vijeća za američke američkih država i imamo i e, međuameričku komisiju i oni imaju radnu skupinu. Mi ne mislimo da su neke aktivnosti, aktivnosti koje su poduzete ispravne, ali se nadamo da će doći do rješenja u Nikaragvi i nadamo se da će doći do konsenzusa i razumijevanja koje će omogućiti međunarodni dijalog. Kad je riječ o pitanjima gospođe Bilbao. Već sam rekao nešto o Nikaragvi i o Venezueli te utjecaju na druge zemlje, ali smo u svakom slučaju uvjereni da Europska unija kao i druge latinoameričke zemlje se mogu dogovoriti i, i predstavljati važnog čimbenika u iznalaženju demokratskog rješenja za stanje u Venecueli. Naglasit ću jednu stvar u tom kontekstu. Ekvador vjeruje da iako je sukob u Venecueli vrlo kompleksan, da se može riješiti putem dijaloga. Naravno, uz određene uvjete i uz određeni okvir. Dijalog ne znači da se traže rješenja koja su nedemokratična ili da um, se igramo s vremenom. To bi bilo traćenje vremena. Ono što želimo vidjeti je dobru volju na svim stranama. Ako do toga dođe, onda možemo inzistirati na pronalaženju uh, globalnog rješenja uh, koje će biti mm, prihvatljivo svim venecuelancima koji su suočeni s brojnim dilemama. Mislimo da bi se da bi u tom smislu mogla dobiti potpora većine e, naše regije. Latinska Amerika je e, poslala jasan signal u tom smislu. Većina je poduprla e, privremenog predsjednika. Mnogi naglašavaju da on treba organizirati inkluzivne, transparentne, poštene i slobodne izbore što je prije moguće. To je jasna poruka koja dolazi iz regije i mislim da je ishvaćena. Kad je riječ o sljedećoj temi, Europska unija i Ekvador, dakle da prestanemo govoriti o drugim zemljama, mi smo zadovoljni e, recentnim događanjima, to je spomenula i veleposlanica. E, imamo ovaj sporazum sa Europskom unijom, mi to ne doživljavamo isključivo kao e, trgovinski sporazum, kao što je zastupnik Scholz rekao. Nije to samo trgovinski sporazum, on pokazuje različite razine razumijevanja koje postoje između i dogovaranja između Europske unije i moje zemlje. E, cilj je da se strukturiraju međusobno povezani aspekti E, trgovina koja je povezana s otvaranjem radnih mjesta, održivim razvojem, agendu do 2030. godine. E, to je povezano i s drugim ciljevima, pronalaženjem rješenja za održivi razvoj, zaštitom okoliša i tako dalje. E, to je prizma kroz koju ekvadorska vlada gleda ovaj um, višestranački sporazum. Mi ćemo nastaviti raditi u tom duhu i mislimo da je na Ekvadoru, Bol Peru i Boliviji i Europskoj uniji da surađuju i mi mislimo da taj e, sporazum, odnosno mehanizam koji uključuje tih više strana e, je na korist odnosima između Europske unije i e, Ekvadora i to mislim da se radi o maksimalnoj koristi. Možemo to popraviti idejama, inicijativama koje teže e, većem razvoju. 6.12. održan je sastanak savjetodavnog odbora, što znači da će se uključiti i civilno društvo u konzultacije vezane uz rezoluciju o ovom e, sporazumu. Mislimo da je to jako važno u smislu demokratske važnosti ovog e, sporazuma i mi to podupiremo. Sada smo čuli niz pitanja gospodina Šolca. Dotaknuo sam se već nekih od njih. Samo bih htio reći da Ekvador naravno je otvorena zemlja i ovi sporazumi s Europskom unijom su važni, ali oni će ovisiti o suverenim pravima Bolivije i stajalištima Europske unije. Naravno, imamo snažne i važne veze s eh, bolivijskim narodom Ekvador i Bolivija pripadaju Andskoj zajednici. Tako da ako ovo bude pozitivno za Ekvador, mislimo da može biti pozitivno jednako tako i za e, Boliviju, ali naravno to je suverena odluka bolivijskog naroda, dakle da donese svoju odluku o tome. Ovisnost o nafti, naravno to je velika dilema za našu zemlju. Upoznati s te s takozvanom e, naftnom kletvom. Ne radi se samo o nafti, već o činjenici da ona dominira našim izvoznim tržištem i e, ograničava druge sektore, ali imamo ekonomske planove, imamo i plan tranzicije vezano uz sirovine i druge planove kako bismo diversificirali e, gospodarstvo i smanjili ovisnost o izvozu nafte. Mm, mislim da smo ostvarili značajan napredak, ali puno je posla još pred nama, ne želimo vas dovoditi u zabludu. Ipak na pravom smo putu, puno toga smo napravili, ne želimo ovisiti o deset proizvoda koje izvozimo. Trebamo diversificirati gospodarstvo i želimo e, imati druge proizvode jer ograničeni izvozni portfelj nije dobar za gospodarstvo te nastavlja u rizičnu e, poziciju u odnosu na ostatak svijeta. Želimo nešto napraviti po tom e, pitanju i naporno radimo na tome i ovaj sporazum koji uključuje više zemalja je važan korak u tom smislu. Hvala vam na izračenoj potpori. E, to je upravo i pomoglo oživljav, oživotvorenju ovog sporazuma odnosi s Europskom unijom su i prije bili važni, ali mislim da smo s ovim sporazumom ušli u novu fazu. E, zatim brazilski okoliš, deforestacija, da, e, Ekvador je amazonska zemlja. Imamo velik dio teritorija koji potpada pod regiju Amazonije. Brazil je najveća zemlja u toj regiji, ali bismo htjeli surađivati blisko s Brazilom i zato se osvrćem na ono što je rekao gospodin McAllister. Mi bismo htjeli e, uspostaviti e, plan suradnje s drugim zemljama Amazonije. E, mi smo uspostavili kontakte u, u, u pogledu ove skupine za suradnju sa četiri zemlje koje su um, dio Amazonije. To je nešto što je jako važno za naše ljude, za regiju i za autohtone narode koji žive u toj regiji. Ali to je važna regija za cijeli svijet i zato treba podlijegati uh, posebnoj pažnji i uh, trebamo preuzeti uh, obvezu zaštite amazonske regije. Naravno, to nije lako puno teških odluka ćemo morati donijeti u tom smislu i moramo pokušati doći do ravnoteže između e, proizvodnje, crpljenja e, prirodnih e, resursa i zaštite okoliša. U tom smislu smo sigurni da ćemo biti u stanju donijeti prave odluke, uspostaviti ravnotežu i ostvariti ciljeve održivog razvoja, što je za Amazoniju izrazito važno. Mm, Ubrzo ću imam još samo dvije minute. Hvala veleposlanici Stein na prezentaciji. Mislim da ste jako dobro protumačili interes našeg naš interes e, u odnosima s Europskom unijom. Želimo produktivni odnos e, koji se temelji na uzajamnom razumijevanju i mislimo da je to na korist i europljanima i ekvadorcima. Želimo da se odnos temelje na čvrstim temeljima koji već postoje, ali se nadamo i obećavajućoj budućnosti za sve strane. E, gospodine McAllister, teško mi je dati vam preporuku vezanu uz gospodina Guaidoa. ali mislim da Ekvador, Europska unija i druge latinoameričke zemlje imaju zajedničke interese. Imamo zajednicu vrijednosti, želimo e, štititi ljudska prava i temeljna prava i mislim da trebamo nastaviti raditi imajući na umu e, te vrijednosti i nadamo se da ćemo e, zajednički doprinijeti iznalaženju rješenja za Venecuelu za njihove političare e, i omogućiti e, kvalitetne rezultate za njihovu zemlju. To je naša želja. Hvala vam. E, ministre Valencija, dopustite da vam zahvalim u ime kolege Juragija Tondo što ste došli u naš odbor. Mislim da e, širok raspon pitanja koje ste dobili pokazuje veliki interes za ono što se događa u vašem dijelu svijeta i u vašoj zemlji. Želimo puno uspjeha u vanjskoj politici, želimo vam blisku suradnju s Europskom unijom. Činjenica je da dijelimo i interese i stajališta. E, hvala vam što ste došli. E, zahvaljujemo vama i veleposlanici. Želimo vam i ugodan boravak u Briselu i želimo vam da se ugodno, ugodno osjećate u Briselu i da vaš posjet Briselu bude uspješan. Hvala.